E, Mato, višegodišnji plan oporavka plavoperene tune u istočnom Atlantiku i sredozemnom moru. E, prvo gospodin Mato, četiri minute, izvolite. excuse me our colleague is ready to <coughs> Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Ovim prijedlogom želimo u propise Europske unije uključiti preporuke koje se odnose na višegodišnji plan oporavka plavoperajne tune u Istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru iz 2012. i 2014. Kao što znate, od 2006. imamo višegodišnji plan oporavka koji bi trebao isteći 2022. I ribari su e, uložili ogromne napore kako bi prilagodili vlastite ulove prema tim preporukama i na taj su način ispunili vrlo stroge uvjete koje su definirani planom. Zahvaljujući tome, biomasa plavoperajne tune se e, znatno oporavila i 2014 e, regionalna ribarska organizacija je odlučila povećati volumen ulova za koji je prije definiran za 2017. već ove godine. Zato što postoje znanstveni podaci koji pokazuju da je biomasa na jednoj zdravoj razini. Prema mojem mišljenju, plavo perajna tuna se nevjerojatno uporabilo proteklih nekoliko e, godina i zbog toga ikad Međunarodna komisija za očuvanje tune u Atlantiku je odlučila povećati tu razinu kako smo mi to tražili. To je recimo jasno na Kanarskom otočju, tamo e, se ribari bave tradicionalnim načinom e, ribolova, to je tunolova, te plavoperajne tune, koje je potpuno održiv. I u 24 sata od kako se otvori ribarnica moraju se već povući zato što su kvote već u potpunosti izlovljene. Ova zakonodavna inicijativa odgovara tome da se na jednak način primjenjuju pravila u cijeloj Europskoj uniji, dakle da se ovaj plan primjenjuje na jednaki način. E, ovaj prijedlog, uklju, uključuje vrlo tehničke mjere, dakle o prebacivanju i stavljanju kaveza tuna, zatim korištenje stereoskopskih kamera kako bi se procijenile količine, zatim zahtjevi o izvješćivanju o ulovu te provedba regionalnog programa za praćenje e, populacija tuna. Isto tako, um, usvojili smo potpunosti preporuke ikata i u principu mislim da idemo još i malo dalje od onoga što je odlučeno u programu. Htio bih vas podsjetiti da ciljevi dakle, prenošenja preporuka ikata moraju biti preneseni u zakonodavstvo na isti način u cijeloj Europskoj uniji. Tako da smatram da nije potrebno ponovno otvarati raspravu o tome što je već odlučeno u okviru ikata. Na ovaj način želimo zajamčiti jednake uvjete svim subjektima u poslovanju s tunama i to posebice se odnosi i na ribare u trećim zemljama. Ako se na strane flotu flote budu primjenjivala drugačija pravila, onda će svi napori i sva ograničenja koja su morali poštivati e, europski ribari, sve će to biti uzaludno. I na kraju, komisija predlaže da će buduće amandmane uvrstiti e, u propise kroz delegirane e, akte i tu smo potpuno protiv. Prenošenje ovih preporuka mora biti zajednička ovlast komisije i parlamenta, mora ići kroz e, uobičajeni zakonodavni postupak i kroz postupak suodlučivanja. Ja sam od uvijek smatrao da Europski parlament mora imati ovlasti suodlučivanja i da komisija ne bi smjela koristiti prakse kojima bi mogla zaobići parlament. I na kraju pozivam vas da vodite računa o specifičnim obilježjima tradicionalnih klopki za uh, e, tunolov. Ovdje valja istaknuti e, ulogu tradicionalnih klopki, poput recimo almadraba. Takvi tradicionalni alati imaju važnu ulogu u očuvanju stokova i stoga smatramo da se pri e, raspodjeli kvota posveti posebna pažnja tradicionalnim alatima. Hvala svima koji su sudjelovali u podnošenju amandmana, u pripremi ovog izvještaja i ja se nadam da ćemo na kraju imati e, dokument koji će biti e, zadovoljavajući za svih. Hvala vam gospodine Mato. A sada ćemo čuti povjerenika Velu. Izvolite imate riječ. Hvala vam. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici. Najprije bih zahvalio izvjestitelju gospodinu Mati. Komisija mm, cijeni nacrt izvještaja kako ga je pripremio gospodin Mato. Očito je da vrlo dobro razumijete cijelu priču oko plavoperajne tune. To je vrlo važna vrsta. Plavoperajna tuna daje veliki doprinos zapravo ovaj izvještaj daje značajan doprinos i neke manje prilike za izmjenu. Jako je važno um, razumjeti da ovaj prijedlog želi prenijeti u europsko zakonodavstvo mjere koje su već usvojene u uh, okviru Međunarodne komisije za očuvanje tune u Atlantiku, ICAT. Te su mjere usvojene 2014 i provode se u zemljama članicama i e, nad operaterima od srpnja prošle godine, dakle od srpnja 2015. Jako je važno reći da je ovaj plan oporavka prihvaćen kao jedna priča e, uspješnica i e, stokovi tune se doista lijepo oporavljaju. no naravno ne možemo sada odustati od našeg rada i dalje moramo e, definirati kao prioritet održivo upravljanje ovom važnom vrstom. Mjere koje su usvojene u višegodišnjem planu e, oporavka u okviru ikata su ključne. Mnoge odredbe u planu oporavka se izravno primjenjuju u svim zemljama članicama, no prenošenje u nacionalno zakonodavstvo je ključno kako bi e, smo osigurali da pravne i fizičke osobe također ispunjavaju ove propise. Isto tako Europska unija mora poštovati svoje međunarodne obveze, a Europska unija mora e, pokazati da je dosljedna kad je riječ o održivom ribarstvu. Gospođo predsjedavajuća, ovaj izvještaj ispunjava naša očekivanja, no oko nekih stvari se ipak ne slažemo. To je slučaj s tumačenjem ovlasti institucija kad je riječ o prenošenju odredbi iz regionalnih e, ribarskih organizacija. No sigurni smo da e, te stvari mogu biti riješene. S obzirom na e, ovlasti komisije da usvoji delegirane akte, komisija vjeruje da zbog čestih izmjena plana oporavka u ikatu da je to ključan element ovog prijedloga. Zašto? Zato što su delegirani akti potrebni ako želimo brzo unijeti u europsko e, zakonodavstvo bilo kakve buduće izmjene ikatovog plana te su izmjene te se izmjene događaju e, redovito i ako bismo svaki puta išli kroz e, cijeli uobičajeni zakonodavni postupak e, bojim se da bismo kasnili sa novim mjerima, mjerama i Europska unija ne bi uspjevala ispunjavati svoje međunarodne obveze. Usvajanje delegiranih akata od strane komisije daje nam mogućnost da precizno i još bitnije brzo prenesemo ikatove mjere u, u zakonodavstvo Europske unije. U principu mijenjamo samo neključne elemente zakonodavnog akta. To naravno traži primjerene e, rasprave i e, savjetovanja i to uključujući stručnjake. To također znači da moramo e, pravodobno poslati sve dokumente Europskom parlamentu i vijeću. Komisija također smatra da mora imati ovlasti donositi provedbene akte. To je opravdano time što moramo često provjeravati na koji način će se mjere iz ikatova plana provoditi na razini Europske unije. To nam je potrebno ako želimo ostvariti jednake uvjete u svim zemljama članicama i ako želimo osigurati učinkovitost tih istih mjera. To je posebice relevantno za mjere kontrole koje je uveo ikad i za koje bi e, se tumačenje moglo razlikovati od zemlje do zemlje. A te su mjere direktno povezane sa poštivanjem e, dodijeljenih kvoti i ostalih međunarodnih obveza. Gospođo predsjedavajuće, uvaženi zastupnici, prijedlog komisije o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune je zapravo vrlo dobro uravnotežena e, mjera nakon i ikatova sporazuma. Izvještaj gospodina Mate je vrlo e, dobar doprinos i ja se veselim što ću sada čuti mišljenje ostalih zastupnika u vječnici. Hvala vam. Hvala vam, a sada počinjemo sa raspravom sa predstavnicima klubova zastupnika. Najprije riječ ima gospodin Valesa na minutu i pol. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Najprije čestitam gospodinu Mati i podržavam ovaj novi prijedlog. Novim prijedlogom se u europsko zakonodavstvo žele prenijeti mjere iz eh, višegodišnjeg plana oporavka ikata. Kako bismo oporavili stokove plavoperajne tune, moramo eh, slijediti određene korake. Kao prvo moramo raditi na postupnom smanjenju godišnjih ukupnih dopuštenih ulova. To je bitno. No, osim toga, moramo nametnuti strože kontrole u određenim područjima te nove minimalne veličine. Osim toga, moramo osnažiti i katovu schemu za zajedničke međunarodne inspekcije. Slažem se da bi se svi propisi trebali primjenjivati na jednaki način ako želimo osigurati jednake uvjete za sve ribare. To naravno se odnosi i na uh, operatere izvan uh, zemlja članica Europske unije jer ako ćemo primjenjivati drugačija pravila na strane flote, onda će sve restrikcije koje moraju poštivati e, naši ribari, te restrikcije neće imati nikakve koristi i na taj ćemo način zapravo samo kazniti naše ribare. Moramo paziti da naše ribara ne kaznemo time što ćemo im nametnuti stroža pravila. I na kraju bih još jednom podržao e, gospodina Matu. Hvala vam. Sljedeća je gospođa Brijano na minutu i pol. Hvala vam gospođo predsjedavajuća, hvala vam gospodine povjereniče. Danas ne želim govoriti samo o prenešenju preporuka ikata. Mi se sa time slažemo, slažemo se sa izvjestiteljem, s njime smo e, jako puno o tome razgovarali u okviru odbora. Ne, danas moramo razgovarati o mnogo važnim temama koje se odnose na tunu i što se tiče ekologije te vrste, te dakle oporavka stokova, te o sociogospodarskim faktorima. To je eto ribarenje tune. Europska unija i zemlje članice su e, stranke potpisnice IKATA. I 2014. baš u Dženovi u kojoj sam ja rađeni, za vrijeme godišnje skupštine IKATA pozitivno pozdravili e, vijesti o e, dobroj razini obilnosti stokova tune i zbog toga se odlučilo da će se e, kvote za države članice povećati za 20%. Kvote za plavoperajne tune se definiraju u okviru ikata, no okvir za raspodjelu se odlučuje među zemljama članicama. Nažalost, u jako puno slučajeva tim se kvotama koriste tek neki e, ribari, a mali ribari su uglavnom isključeni i bez obzira na to što su kvote porasle za 20%. Ako se slučajno uhvati na tuna, mali ribar može čak biti vrlo oštro kažnjen. Zbog toga mislim da bismo trebali tu raspodjelu, pravednije podijeliti. Naš je klub zastupnika podnio amandman u kojem osuđuje ovaj sustav raspodjela kvota među samo velike e, ribarske organizacije i traži da se bolje rasporede te kvote. Hvala vam, a sljedeća gospođa Tomašić na jednu minutu. Ribarstvo kao gospodarska grana danas više nego ikada ovisi o balansu između socijalne održivosti flote i očuvanja ribljih stokova. zaštita naših morskih resursa od ključne je važnosti za budućnost ribarstva ali te budućnosti ne može biti bez ribara koji unatoč restrikcijama moraju i dalje vidjeti svoj ekonomski interes u ovoj djelatnosti mislim da smo u ovom izvješću dobro prepoznali potrebu za tom ravnotežom i zato mi je posebna čast što sam bila u prilici raditi na njemu s izvjestiteljem Matom i ostalim kolegama izvjestiteljima u sjeni. nakon obnove stokova plavoperajne tune kao izravne posljedice višegodišnjih restriktivnih mjera i planova oporavka sad smo konačno u prilici povećati kvote za izlov tune u. two thousand and sixteen i tako pozitivno utjecati na rast izvoza ali i na zaradu ribara koji izlovljavaju malu plavu ribu kojom se hrani tuna iz uzgoja. Eh, Hvala vam, sada gospođo Bilbao Barandika. Imate dvije minute. Hvala vam. Mm, Zahvaljujem gospodinu Mati na njegovom radu i mi podržavamo ovaj izvještaj. Zato što e, se nastavlja na dobre mjere zahvaljujući kojima se i oporavila tuna u Atlantiku i na Mediteranu. Ovaj je sektor doista učinio jako puno napora i zbog toga ih možemo moramo nagraditi. 2012. mi smo izgubili oko 58% e, ribarskog ulova i na taj način pokrenut ovaj proces. Zatim, e, flote koje plove u, e, u Mediteranu, dakle, moraju dolaziti ili iz Evropske unije ili iz trećih zemalja, ali u tom slučaju moraju poštivati ista pravila. Ne možemo štetiti našim ribarima na korist eh, stranih floti. I na kraju podržavamo eh, mali ribolov i tradicionalni ribolov poput onih koji se koriste na Kanarskom otočju i podržavamo korištenje tradicionalnih klopki poput almadrambe. Te su eh, taj je način ulova okolišno učinkovit. Mi ne želimo da se e, na e, ovaj način ostali operateri provode prakse koje nisu održive. Isto tako insistiramo na ulazi parlamenta u provedbi mjera koje je usvojila organizacija ikad Mi insistiramo na transparentnosti i ravnoteži. Pravedna raspodjela kvota je prema onom što definira Ligovonski ugovor jasan primjer što se događa kada se ovakvi procesi udalje od građana i njihovih legitimnih zastupnika. Stoga vas molim da poslušate sve govore u parlamentu i da zajedno radimo na rješavanju ovog problema. Hvala vam, a sada gospođa Hazekamp na minutu i pol. Hvala. Plavoperena tuna je vjerojatno najpoznatija ugrožena vrsta. E, tijekom pet godina broj primjeraka te vrste e, se smanjio za 90%. Dakle, e, ta vrsta nalazi se na rubu izumiranja i to zbog prekomjernog izlova. Pretjerani izlov uzrokovan je zbog subvencioniranja prevelike ribarske plote. E, poduzete su mjere kako bi se spriječio preveliki izlov i zašti, tuna. I to e, na cijelom tržištu. Unatoč tome i dalje nemamo razloga za zadovoljstvo. Čak i ako e, jer ako se smanji populacija tune na nulu i udvostručimo je dva puta, to je i dalje nula. Dakle, to je ugrožena vrsta i brojne organizacije počinju zapravo povećavati dopuštene kvote, a to želi i komisija. A sve druge vrste, poput tune, u sličnoj situaciji. U svakom slučaju mi nećemo se s ovime složiti jer ako ćemo više loviti ugroženu vrstu, e, prijetimo opstanku naše planete i budućim naraštajima. Mislim da, da treba ukinuti e, subvencije e, subvencije za poljoprivredu i ribolov. Gospodina Fronte. Hvala vam. Naše izaslanstvo i podržava ovaj izvještaj. Na njemu smo radili zajedno sa izvjestiteljem u, smjeri, u Sjeni i kolegom Mato. Smatramo da je jako važno prenijeti preporuke ikata. E, njihov se rad pokazao jako dobrim u proteklih nekoliko godina. Do kraja prošlog stoljeća tuna se izlovljavala samo na tradicionalni način. Nakon toga je to postalo industrijalno i e, stokovi su značajno pali. Kao što ste rekli, eh, kao što je rekao povjerenik Vela, eh, trenutačan plan oporavka izgleda funkcionira, no naravno moramo ga zadržati. No slažem se s onima koji kažu da je možda preuranjeno povisiti kvote. Mm, kvote funkcioniraju kad je riječ o zaštiti okoliša i ekosustava, ali ne funkcioniraju kad je riječ o gospodarskoj socijalnim čimbenicima. Zbog toga ćemo mi sutra podržati amandman kojeg je podržala kolegica Brijano, iako nam se baš ne sviđa u potpunosti, ali smatramo da treba ispraviti te e, nepravde koje su e, nastale između onih koji nemaju nikakve kvote i oni ih imaju previše. Parlament bi trebao iskoristiti ovu priliku i poslati jasnu poruku o tome. Hvala gospođa Rodustima jednu minutu i pet. Hvala predsjednice. E, velike ribe i malo ribarstvo. To ide, ali e, također e, što se tiče plavo perene tune mali i ribolov zapravo ima dobar glas što se tiče selektivnosti i mali učinak na morski ekosustav i također na što se tiče niske potrošnje energije. Odgovarajući uredbi stvorili smo odgovarajući okvir za takvu vrstu e, ribarstva. A, međutim, ti bi ribari također trebali imati odgovarajuće kvote kako bi mogli preživjeti, a prema članku 16. i 17. temeljne uredbe svaka zemlja članica odlučuje e, kako će rasporediti ribolovne mogućnosti na plovila i svoje pod, područje i tu trebaju biti korišteni transparentni i objektivni kriteriji, ali ne samo to nego i alati tehnike ulova sa niskom e, energetskom potrošnjom i selektivnošću treba imati prednost. Odbor za ribarstvo je u e, godišnjem glasanju za višegodišnji plan e, za plavoperajnu tunu također ukazao na to. Zato SID traži preispitivanje sustave preraspodjele zemlje članice zemljama članicama i također odgovarajuću kvotu za malo ribarstvo. Ono što nam se čini crvenom e, zastavom je nedostatak transparentnosti u e, kriterijima za preraspodjelu, zato pozdrav, e, zahtjevamo da se planovi ulova, kvote zemalja članica dostave na europsku razinu i prespitaju. Hvala. Hvala gospodin jednu minutu. Dziękuję pani przewodnicząca. Hvala gospođo predsjedavajuća. Pa operena tuna je ocjena vrsta. To je na neki način e, plivajući zlatni rudnik i moramo imati vrlo održivu politiku kako bi ova e, vrsta zauvijek opstala. Znamo da ova vrsta je na popisu ugroženih vrsta, pa situacija nije baš dobra. Tako da Europski parlament ima ne samo pravo, već i obvezu razmišljati o tome kako preuzeti uredbe koje se odnose na višegodišnji plan oporavka plavoperenih tuna. E, zakonska regulativa mora biti jasna i transparentna e, i jasno e, definirati kako obnoviti riblje stokove. E, također implementacija se treba, pro, e, treba biti primjenjiva na jednak način za sve gospodarske subjekte u cijeloj Europskoj uniji. E, maksimalne restrikcije, odnosno otklanjanje nezakonitog izlova tune je jako važno. Hvala vam. Drago nam je da je u izvještaj uključena i referenca na tradicionalni alat Almadrabe. To je pozitivan korak u priznavanju strateške važnosti ovog tradicionalnog e, alata za održivo upravljanje plavoperajnom tunom. tunom. To je vrlo važan prirodni resurs za ribare i za ribarske zajednice koji ga izlovljavaju i jednako je važan za ekologiju naših mora. E, ovaj izvještaj predstavlja i upozorenje vladama poput one u Španjolskoj koja je tradicionalno marginalizirala Almadrambu prilikom podjele nacionalnih kvota i na taj način ignorirala upute Evropskih, Evropske unije. Tekst o kojem ćemo sutra glasati označava održiv karakter tog alata i potreba da se korištenje takvog alata podrži jer se na taj način garantira e, socioekonomska održivost e, života ribara. E, na taj način se isto tako provodi selektivno ribarenje i to je održivo i što se tiče zapošljavanja i što se tiče zaštite okoliša. I zbog toga almadrabe moraju ostati u našim morima. Hvala vam. Gospodin Faraž, dvije minute. Hvala. Danas govorimo o, užasno niskim razinama ribih stokova, e, perene tune i komercijalnim e, načinima ribolova i njihov e, cijeli pristup ribarstvu je kriv. Imamo sustav kvota za većinu e, vrsta, a to, za, a to znači e, desetljeća odbacivanja ribe. Svi želimo komercijalni sektor koji je održiv, ali istovremeno istovremeno podcjenjujemo sportski, rekreacijski ribolov i na neki način Ehm, brings in two hundred million pounds a year to the UK economy, far more than ehm, u, u Velikoj Britaniji je to posebno oito U SAD-u su shvatili da na ehm, istonoj obali je vrsta brancina E, nešto što je jako važno. Shvatili su da je to primarni resurs i to je dovelo do otvaranja velikog broja radnih mjesta i gradnje velikog broja brodova. I sve te zajednice na istoj, istočnoj obali imaju od toga velike, velike koristi. Što mi radimo? Mi e, zabranjujemo takvu vrstu e, lova i, i istovremeno omogućujemo malim komercijalnim brodicama da e, koriste mreže stajačice da mjesečno ulovi svaka 1,3 e, tone mjesečno. Na koji na, to je e, nesrazmjerno. Isto tako kažnjavamo one koje koriste isto ove načine koje se u Americi dopuštaju. I o takvoj mogućnosti se nije se uopće razgovaralo ni u vijeću, ni ovdje u Europskom parlamentu. A o tome se nije razgovaralo ni u Britanskom parlamentu. I samim time, obični ljudi će se pretvoriti u um, kriminalca ako s time nastave. E, jako velik broj e, Britanaca koji znate na način love ribu zbog toga kritiziraju Europsku uniju i kažu e, pustite nas da upravljamo našim vlastitim vodama. Hvala. Hvala vam gospodine Farage, postoji e, plava kartica za vas, gospodina Korbeta, hoćete li prihvatiti, izvolite. Gospodine Faraš, kao što znate, zajednička ribarska politika nedavno je prošla kroz veliku reformu, čak je i Greenpeace e, potvrdio da je to dobra reforma i bili član odbora za ribarstvo i ako se ne varam, bili ste na samo jednom ili dva sastanka u dvije i po godine kada se raspravljalo o svim tim pitanjima i vodila, e, vodile su se velike borbe. Ne mislite li da bi vaše napomene vezane u zajedničku ribarsku ribarstvenu politiku e, bile vjerodostojnije da ste sudjelovali u radu odbora u koji ste bili imenovani. To je dobar pokušaj, ali da sam i bio na svim sastancima tijekom svih godina od kada sam u ovome parlamentu, nisam e, mogao ništa učiniti da pomognem gotovo osamsto tisuća stanovnika naše zemlje e, kojima e, upravo ribolov čini njihov život, odnosno izvor sredstava za život koji su iznimno važni za obalne zajednice, a zabrana e, uvođenja ribolova e, ovih vrsta o kojima ovdje govorimo je uvedena bez ikakve rasprave na temelju uredbe koju su e, uveli malteški birokrati koje mi ne možemo niti birati niti protiv njih išta učiniti. Nama je potrebna stvarna funkcionalna demokracija pa ćemo onda moći sami odlučivati o tome kako ćemo upravljati britanskim ribljim stokovima. Ispričavam se, ali to je bilo sve. Čuli smo vaše pitanje na temelju plave kartice, čuli smo odgovor. Idemo sada na sljedeću govornicu, gospođa Garcia Agiera. Izvolite. Hvala vam lijepo predsjedateljice. Prije svega htjela bih reći kako se slažemo sa izvješćem gospodina Mata E, vezano e, uz uvođenje višegodišnjeg plana oporavka plavoperajne tune. No, e, isto tako mislim da je važno naglasiti dvije stvari koje su već iznijeli prethodni govornici, a ja bih ih htjela dodatno podcrtati. Prije svega, jednoobrazna primjena odredbi za sve znači važno je da se to primjenjuje na isti način u svim državama članicama a važno bi bilo da se primjenjuje i u ostatku svijeta perana tuna se oporavlja no mali ribari ne mogu se oporaviti pa moramo zaustaviti monopol koji postoji u području plavore tune u Europskoj uniji E, dakle, također važno je naglasiti male zamke i amaterski ribolov kojem se ne pridaje dovoljno pozornosti. Hvala vam lijepo. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala predsjedavateljice. Danas govorimo o mjerama za oporavak plavorepe tune u sklopu e, zajedničke ribarstvene politike. Mislim da je izvjestitelj vrlo jasno obradio ovu temu i na temelju toga uslijedit će čitav niz trijaloga. To je pozitivan razvoj događaja, no istodobno mene uvelike zabrinjava stanje nekih drugih ribljih vrsta u sredozemnom moru. Gotovo kod svih E, vrsta riba trenutačno smo svjedoci prevelikog e, izlova u ovome trenutku postoji jedna vrsta oslića koja se izlovljava čak deset puta više nego što bi to trebalo biti dopušteno zato pozivam e, komisiju da izradi i plan zaštite oslića u sredozemnom moru ali molim vas budite pritom ambiciozni pa razmotrite i druge ugrožene riblje vrste Hvala vam lijepo. Gospodin Serao Santos, imate minutu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, povjereniče, uvijek nam je drago kad ste ovdje s nama. Pozdravljam izvjestitelja gospodina Mata koji je odradio odličan posao i pred parlament iznio čitav niz mjera, eh, a sada je na nama da ih usvojimo. Također želim naglasiti prijedlog socijalista i demokrata, a to je da se važno boriti protiv monopola u području ribarstva. Dakle, Europska unija treba također promicati i malo ribarstvo e, kakvim se bave ljudi na određenim e, udaljenim područjima, recimo na Madeiri. E, kada to ne bismo dopustili, pustili e, to bi uništilo ribarstvo kakvim se bave ljudi recimo na Azorskom otočju e, zato mislim da bi je važno da budemo vrlo oprezni u propisima koje donosimo. Kada je riječ o plavorepoj tuni, e, važno je napraviti procjenu učinka na okoliš zajedničke ribarske opreme. Hvala vam lijepo. Gospodin Kaputo. Hvala vam lijepo. Dvije stvari želim reći. Prva se odnosi na takozvane delegirane akte. Dakle, komisija predlaže promjene vezane uz oporavak plavore Petune u području Sredozemnog mora i Atlantskog oceana. Ako se to doista bude rješavalo putem e, delegiranih akata, parlament neće o tome moći ništa reći. Mi smatramo da tu vijeće i parlament trebaju imati podijeljenu odgovornost u sklopu uobičaja PZP-nog postupka su odlučivanja. Kad je riječ o kvotama za plavore tunu, e, smatramo da treba e, uzeti u obzir sve prethodne podatke, e, a da ne možemo e, dopustiti da se ide na ruku velikim ribarskim tvrtkama. Važno je da pomognemo malim i srednjim ribarskim tvrtkama i da izradimo održivu politiku ribarstva. Stoga pozivamo da se napravi revizija zajedničke ribarske e, politike i da se podrži amandman EFDD-a. tonu του na ana να ανασυσταθούν τα αποθέματα tonu Treba sada dopustiti tuni da obnovi svoje stokove u sredozemlju i Atlantskom oceanu. E, predsjedniče, bilo velikih problema u Grčkoj i drugdje zbog memoranduma. Sada imamo mobilizaciju spram zbog e, neovlaštenog ribolova neke luke zatvorene, u Solunu se dešavaju druge stvari, na Krfu i drugdje, borimo se protiv vjerovnika i memoranduma. Memorandum eh, nanosi štetu ribolovu, radnim mjestima, dobrobiti ljudi. Treba nešto učiniti da se zaštiti ovaj primarni sektor i zaštiti ljude koji pozivaju koji traže svoja prava upravo kako bi mogli preživjeti. Hvala. Mislim da smo imali problem sa prijevodom. Nadam se da se to može riješiti. We perfectly understood you, sir. I can assure you. Uh, Madam Giuffrida. Gospodju Giuffrida, imate riječ. Grazie, presidente. Siamo felici che... Hvala vam lijepo predsjednice. Doista nam je drago što se zada u Europskoj uniji poklanja pozornost e, zajedničkoj e, ribarskoj politici i e, zaštiti plavorepe tune. Drago mi je što dolazi do oporavka plavore tune, to je vrlo vrijedna riblja vrsta i uvelike poželjna na našim tržnicama. Također je važno e, znati da vlasnici velikih brodova koriste migratorne tokove plavorepe une, e, tune kako bi je ulovili i prodavali na poznatim tržištima recimo u, u Japanu, a ono što mi jedemo u Italiji je žutorepa tuna koja se lovi u Pacifičkom oceanu. E, uistinu je potrebno stoga da se pobrinemo za zaštitu malog ribolova i e, tradicionalnih ribarskih alata. Gospodin Jakovčić, izvolite. Gospođo predsjedavajuća, repa tuna je definitivno ugrožena vrsta i neovisno o tome što imamo pozitivnih primjera oporavka što imamo i povoljne podatke zadnjih godina i što se pokušavaju sada povećavati kvote ja bih htio pozvati komisiju vas gospodine povjereniče ipak na oprez. ipak je plavo reprsta i način na koji se danas namjerava i u budućnosti koristiti sve ono u sredozemlju i na atlantiku na način da veliki monopolisti eksploatiraju tunu e, bojim se da će nas dovesti u prethodnu situaciju kada ćemo imati velikih problema. zato vas pozivam da zaista razmislite o tome da imamo zajedničku studiju svih stokova ključnih vrsti riba u sredozemlju i na atlantiku a ne samo da govorimo o pojedinačnim vrstama jer mislim da je to najbolji pristup kako bismo i zaštitili i repu tunu ali i druge vrste. Gospodin Ferreira. Hvala vam lijepo e, predsjednice. E, višegodišnji plan e, oporavka plavorepetune pozitivan je razvoj događaja. Vidjeli smo već da postoji pozitivan trend od 2008. godine, 2014. godine odlučeno je da se u razdoblju od 2015. do 2017. povećaju e, kvote. Mi podupiremo kritiku sustava kvota jer on kažnjava male ribare, a od njega koristi imaju samo velike ribarske tvrtke i veliki brodovi. Treba prepoznati važnost malog ribolova kakav se prakticira u Južnom Portugalu. Također trebamo znati da otočki ribari e, ribare štapom i udicom i moramo e, zajamčiti njihovo pravo da tako i nastave. E, treba voditi računa o ribarima na Azorskom otočju također jer u ovom trenutku oni uvelike pate zato što su smanjeni porezi na druge vrste. Hvala. Hvala vam lijepa što ste mi dali riječ. Mjere o kojima ovdje govorimo predstavljaju nastavak nastojanja da se sačuva stok plavore petune. Treba reći kako je od ključne važnosti zajamčiti uravnoteženi pristup e, gdje ćemo uspostaviti ravnotežu između međunarodnih obveza i obveza koje je preuzela Europska unija, a s druge strane treba zaštititi ribare. Pozornost treba pokloniti nečemu što e, smo često mogli vidjeti, a to je činjenica da postoje veliki monopoli na našem tržištu koji istiskuju ribare koji rabe tradicionalne ribarske metode koje su ujedno i najodrživije zato treba pomno razmotriti kako će se raspodijeliti kvote na ribare i moramo se pobrinuti da se ne nađemo ponovno u situaciji u kojoj će stokovi nestati. Hvala vam lijepo. E, povjereniče, sada ponovno vi imate riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice. Zahvaljujem zastupnicima na njihovim komentarima i prijedlozima to pokazuje da postoje zajednička stajališta i razumijevanja na temelju kojeg možemo dalje raditi na ovom prijedlogu. E, također vidim da postoji općenito potpora ovome prijedlogu u ovoj vijećnici. Komisija bih vas htjela podsjetiti na to koliko je pitanje plavore petune osjetljivo u međunarodnim forumima i koja je odgovornost Europske unije da učini ono što je u njezinoj moći kako bi se osigurala održivost plavore petune. E, mi imamo i najveći broj poslovnih subjekata koji se bave ribarenjem i lovom plavorepetune pa zato imamo i veliku odgovornost za zaštitu ovoga stoka. E, stoga je važno da prenesemo na odgovarajući e, način odluke donesene prije nekoliko godina u sklopu e, Međunarodnog odbora ICAT. E, također važno je i da poslovni subjekti, odnosno ribari, budu svjesni svoje odgovornosti i svojih zadaća kako bi poštivali e, zakonodavstvo Europske unije i e, svoje domaće propise. Um, osvrnut ću se sada na nekoliko komentara koje ste iznijeli gospodin Mato, Briano, Bilbao, uh, gotovo svi e, ste istakli ulogu malog ribolova. Da, doista e, to je točno komisija se slaže s parlamentom kako je potrebno zadržati taj mali tradicionalni ribolov e, također u nacrtu izvješća to se ne vidi uvijek na odgovarajući način e, pa može navesti na krivi zaključak. Zatim kada je riječ o zamkama, e, tradicionalne zamke za tune su jedini održivi način izlova e, tune i to također se u amandmanima koje predlaže gospodin Mato možda ne vidi na odgovarajući način. E, komisija se slaže s prijedlogom da se dodijele posebne kvote ili da se postojeće kvote podijele ovisno o vrstama ribolovne opreme mislim da je to razuman prijedlog i da je to moguće učiniti u svakoj pojedinoj državi članici zatim iznijeli ste i neke pojedinačne komentare vezano uz armadrabe to sam već spomenuo, dakle to su tradicionalne zamke i moramo odabrati najodrživije e, vrste ribolova. Zatim gospodin Marko Afronte naglasio je važnost ovoga stoka za europske ribare E, doista mislim da je upravo stoga ovo odgovarajući način e, da se s ovim problemom suočimo. Svi smo spomenuli socioekonomske aspekte ovoga problema i istakli koliko je važnost e, očuvati i osigurati održivost ovog stoka i sve socioekonomske aspekte koje to podrazumijeva. Također se slažem sa zastupnicom da je važno da u dodjeli kvota budemo transparentni. Um, ponovno treba reći da mali uh, ribolov može imati uh, i u tome važnu ulogu. Slažem se sa mnogima od vas koji su rekli kako bismo morali prihvatiti da stvari nisu onako dobre kako bismo mi to željeli. E, dakle, u istinu e, ne smijemo biti zadovoljni napretkom koji smo ostvarili. Napredak je postignut, ali još uvijek je potrebno učiniti mnogo toga. Gospodin Aguilera je spomenuo da je važno da imamo iste uvjete za sve i da je važno da u distribuciji kvota e, veći udio imaju mali ribari. Također e, zabilježio sam potrebu da se izradi plan očuvanja oslića, o tome također možemo razgovarati. E, zatim ono što je rekao gospodin Santos, e, to jest nešto što znanstvenici uzimaju u obzir, ali možda je i to potrebno više naglasiti. Što se tiče delegiranih akata, mislim da je to ključan element ovoga prijedloga, jer ti delegirani akti, odnosno amandmani, donosit će se vrlo, vrlo često na temelju plana oporavka koji je izradio ikad. I mi u Europskoj uniji tada ćemo također morati djelovati brzo. Kada bismo išli kroz čitav zakonodavni postupak, to nam ne bi omogućilo brzo djelovanje, a delegirani akti omogućit će nam da djelujemo brzo i da u Europskoj uniji na odgovarajući način preuzimamo amandmane koje donese ikad. Mislim da je to nešto što je spomenuo gospodin Kaputo. Kada je riječ o točnosti podataka vezanih uz oporavak, Moramo biti veoma oprezni, to su spomenuli gospodin Jakovčić i neki drugi. Gospodin Ferreira je također govorio o raspodjeli kvota. A, još jedan zastupnik govorio je o socioekonomskom učinku kvota i o potrebi da se kvote raspodijele na pravičniji način. Mislim Zatim e, kad je riječ o važnosti e, regionalnih ribarskih udruga, dakle također je i odnosno oproste regionalnih eh, ribarskih planova i to je eh, važno, s potpunosti se slažem. Eh, što se tiče onoga što je rekao gospodin Faraž, slažem se s vama, dakle ribiči sasvim sigurno imaju veliku važnost za gospodarstva mnogih e, zemalja u Francuskoj ih recimo ima 1,3 milijuna i oni također trebaju preuzeti svoj dio odgovornosti budući da i oni dobijaju dio kvota. Što se tiče toga da se ne govori da se ne govori dostatno o važnosti brancina, mislim da to nije točno a također se slažem da iako smo ostvarili određeni napredak u oporavku, e, da e, vrsta još uvijek nije u potpunosti spašena i da to treba uzeti u obzir. Znači, općenito govoreći, zahvaljujem svim zastupnicima na njihovom doprinosu. Još jednom zahvaljujem gospodinu Matu, izvjestitelju i e, svim zastupnicima Europskog parlamenta na ovoj vrlo produktivnoj raspravi. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Gospodine Mato, izvolite. Htjela bih zahvaliti, htio bih zahvaliti kolegama koji su e, ovdje govorili. Ali koje su nažalost uvrijedili povjeren, povjerenika. Dva dvije osnovne teme. Govorimo o činjenici da smo se mnogo potrudili na području ribarstva. Točno je također je da e, trebamo vidjeti kako se stvari odvijaju. Međutim, ovaj parlament ne može sve učiniti. Mi imamo, međutim, zato političku priliku. Trebamo e, bolju podjelu e, stopa ulova. Moramo biti pravedni prema malim e, ribarima i malim poduzećima. Stoga smo zato da se postigne kompromis. Dakle, ovaj eh, kompromis je postignut, imamo amandmane, imamo još amandmane, ali i tu se radi eh, samo o pravednijoj podjeli kvota. U jednoj se stvari ne slažemo. Eh, to je kod delegiranih akata. Oni nisu o, baš dobar primjer brze provedbe. Mm, e, e, ovdje se služite raznim isprikama. E, tu ćemo se onda su, suočiti, to moram sasvim jasno reći. Ta tema mora biti predmetom suodlučivanja. Stvari moraju ići brzo, ali u nije u nijednom slučaju nećemo se odreći e, svojih prava. Nadam se da ćemo se u drugim stvarima složiti. Ovime je ova rasprava je e, za